Poštovane gospođe i gospodo, nakon ovog lijepog video filma pozdravljam vas najsrdačnije u Europskom parlamentu u ime predsjednika Tajanja, koji će nam se obratiti i kasnije. Vrlo sam ponosna što smijem ovdje e, na poziv parlamenta i komisije otvoriti našu prvu konferenciju o oceanima. Prevodimo konferenciju na 23 jezika, dakle izaberite jezik na kojem ćete slušati prijevod a isto tako imamo kao što vidite u našem panelu za otvaranje i ravnopravnost e, rodnu kao što je to kod nas uobičajeno. Predsjednik Tajani, odbori Envi, e, odbor za zaštitu okoliša u suradnji sa komisijom, u suradnju sa glavnom upravom Mare i glavnom upravom ATD organiziran je ovaj skup tako da pozdravljam povjerenika Karmenu Velu e, i Karloš Mojedaša koji je također odgovoran e, za razvoj ove konferencije i sudjelovat će u otvaranju. Doista mi je drago sjediti ovdje zajedno sa predstavnicima mladih koji se nalaze e, s moje lijeve i desne strane, a mnogo ih je i u dvorani. Eto, želim najsrdačniju dobrodošlicu svim e, studentima, djeci, učiteljima i škola u Briselu. Ima vas jako puno. Dobrodošli svi mladi danas na našu konferenciju. Ovime pokazujemo da su klima i ocean jedno od najbitnijih pitanja za mlade generacije i mislim da je to jako dobro. Poštovane kolegice i kolege, pomorske politike imaju jako puno aspekata i gotovo je nemoguće sve njih obuhvatiti u poludnevnom događanju. Međutim, pokušat ćemo najbolje što možemo već i govornici na otvaranju pokazuju različite aspekte od istraživanja do gospodarstva pa sve do civilnog društva. I onda imamo tri panela. Prvi panel upravljanje oceanima za budućnost. Nisam željela izdvajati posebne govornike, međutim posebno želim pozdraviti bivšu povjerenicu za ribarstvo, kolegicu Mariju Damanaki. Dobrodošla bila je odgovorna za reformu zajedničke ribarstvene politike, što je doista bio veliki korak unaprijed za sve nas u Europi. Drugi panel će govoriti o zdravim i čišćim morima i oceanima. Govorit ćemo o onečišćenju klimatskim promjenama i posljednji panel će govoriti o tome kako ćemo krenuti naprijed za održivo plavo gospodarstvo. Imaćemo govornike ne samo iz tradicionalnih sektora, već iz novih sektora kao što su proizvodnja algi i proizvodnja energija iz oceana. Imat ćemo moderatore, predsjednike i potpredsjednike odbora kao i zastupnike koji će dati kratke izjave i voditi panele. Poštovani prijatelji, nemamo pravog vremena za stanku. Međutim, ukoliko nađete vremena, molim da pogledate izložbu e, ispred dvorane. Vidjet ćete te sjajne primjere projekata koje financira Unija, projekt Kopernik e, sa pomorskom dimenzijom, zatim e, projekt koji se e, bavi onečišćenjem mora i opismenjavanjem vezano za probleme u oceanima i morima. Poruka je da se o oceanima treba razgovarati svaki dan na ulicama. Nismo sad na ulici, sada smo doista u plenarnoj dvorani i mislim da je to odličan prvi korak. U posljednje dvije godine došlo je do preokreta. Oceani i mora su dobili visoko na važnosti, ne samo zbog plastičnog onečišćenja, hvala Bogu, ne samo zbog toga. Imali smo velike globalne konferencije, prošle godine na Baliju, ove godine u Norveškoj, zatim imamo manje inicijative čišćenja plađa, plaža, E, koje rade nevladine organizacije i tako dalje. Dakle, o oceanima brinemo e, svugdje na svijetu. Mislim da smo na dobrom putu. Tako da bi bilo najbolje u Europskom parlamentu napraviti odbor Mare. Evo, to je moj san. Taj odbor bi se bavio svim e, morskim pitanjima, a konferencija poput ove je zapravo korak u tom smjeru. Drugi E, oblik je Sirika radna skupina gdje se ne nalazimo i mi, neki od mojih kolega su također tu, Sofija. E, osnovani smo 2014. kao platforma za morska pitanja, e, tu se raspravlja na razini industrije, znanstvenika, političara, nevladinih organizacija kao što to činimo danas. Da, poštovane gospođe i gospodo, zašto su oceani morske politike tako važni za nas? Da, živimo na plavom planetu, 70% površine čini voda. Oceani vezuju CO2 i proizvode kisik, svaki drugi udisaj koji udišemo dolazi iz oceana. Oni su vrlo relevantni za budućnost. Imamo rastuću populaciju na zemlji koja će trebati hranu, energiju i sirovine iz oceana a naravno i 90% prometa se odvija morima. Naši oceani su međutim ugroženi i trebaju našu pomoć, trebaju nam zdravi oceani za našu budućnost. E, to je važno za nas, europljane također. Europa je pomorski kontinent. Imamo sedam puta dulju obalu nego Sjedinjene države. Samo nekoliko država članica nema izlaz na more. Evropska unija je vodeća u nekoliko sektora kao što su e, offshore vjetroelektrane, korištenje e, vjetra, e, pomorsko istraživanje, na primjer Geoma u Kilu. Pozdravljam profesora Herciga koji će nam, koji će nam se obratiti kasnije. Međutim, ne treba nam samo više istraživanja, već nam trebamo veća saznanja o moru, o morskim dubinama, trebamo puno više podataka o oceanima, trebamo pristup rezultatima istraživanja i trebamo povezati znanost s, s ljudima. Trebamo se opismeniti što se tiče e, oceana i mi smo na dobrom putu. Doista, Europski parlament je pokrenuo takav projekt. Digi Mare je glavna uprava Mare, povjerenik Vela zna o tome, je to pokrenula prije nekoliko dana. UNESCO također e, priprema, desetljeće o znanosti oceana koja će početi 21. godine. Vladimir Ljubinin koji je ovdje će o tome govoriti kasnije. Poštovani prijatelji, naša pomorska tradicija je duga. U Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji raspravljamo o integriranim pomorskim politikama, plavom gospodarstvu, ribarstvu, pomorskom prostornom planiranju i tako dalje. A nedavno smo donijeli i direktive o E, uporabi jednokratne plastike i e, postupanja u e, lukama pristajanja. Sve je to učinjeno sa tri evropske institucije u suradnji, Vijeće, Komisije, Parlament. I komisija je tu obavila velik posao jer je naprosto tu e, ta pitanja, pomorska pitanja stavila vrlo visoko na agendu uz potporu Europskog parlamenta. Sada nam preostaje dobra provedba u državama članicama. Čini se lako, ali to nije uvijek lako kao što znamo. I trebaju nam mladi ljudi u takozvanim plavim karijerama i održivom plavom gospodarstvu. U suradnji sa drugima u inicijativama kao što su uklanjanje plastičnih vrećica u Baliju i danas imamo različite marševe za klimu Mačela Hanš i e, njen projekt o skupljanju uh, plastičnog otpada u Pacifiku. Dakle, to su obećavajuće inicijative. Europska unija je svjetski lider i moramo dalje jačati taj smjer jačanja održivog plavog gospodarstva i doista smatramo da nam trebaju zdravi oceani u sljedećem e, okviru Obzor Europa. Poštovani prijatelji, dakle, neposredno prije europskih izbora organiziramo ovaj događaj o budućnosti plavog planeta. Oceani nisu glasačko tijelo, nemaju glas, ali su iznimno važni za nas. Mnogi od vas znaju koliko su oceani važni i složit će se apsolutno sa mnom, vjerujem e, da smo imali dobru konferenciju o oceanima 2017. na Malti. Povjerenik Armenu Vela je bio zato zaslužan i upravo zato ću mu sada dati riječ. Hvala lijepa, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, kolegice i kolege, gospođo Gezin, Karloks, Marija, državni tajnici, gospođe i gospodo na početku doista velika vam hvala što ste došli ovdje danas jer ćemo danas razgovarati o budućnosti našeg plavog planeta. Slično kao mnogi europljani, ja sam doslovno odrastao uz more i moja sjećanja na djetinstvo, na ljeta su divna. Sjećam se more, mora, sjećam se plaža i doista Nažalost, isto to ne mogu reći za oceane. Tijekom godina vidim povećani pritisak koji imamo e, stalno na naše resurse, e, na oceane. Moji prijatelji ribari žale se da ima sve manje ribe i gledam kako desetljeća klimatskih promjena, pretjerani izlov i onečišćenje uzimaju svoj danak. I sve što se događa danas pokazuje da plavo i zeleno moraju ići ruku pod ruku. kako sam stupio na dužnost, o tome je prošlo otprilike pet godina, doista sam snažno radio na širenju ove poruke, na izgradnju koalicije za zdrava, produktivna mora i oceane. To sam činio i kod kuće i izvan svoje domovine političari, aktivisti, poslovni ljudi, mladi ljudi koji su zabrinuti za svoju budućnost, jednog dana će od nas naslijediti ovaj plavi planet. Zato mi je posebno drago što vidim da je ova prostorija danas puna. To znači da se povećava naša svijest o važnosti oceana za naše gospodarstvo, za našu klimu, a prije svega i za naš opstanak i doista sam ponosan na postignuće Evropske unije u posljednjih pet godina. Prvo, imamo pravila koja ograničavaju korištenje jednokratne plastike, imamo obvezujuće ciljeve, te je Evropska unija globalni lider u sprječavanju onečišćenja mora. Drugo, više od 10% naših obalnih područja su već pomorska zaštićena područja i to dvije godine prije isteka roka na međunarodnoj razini 2020. što doprinosi dobrom okolišnom statusu naših oceana, a u skladu sa našom jedinstvenom strategijom i okvirnom direktivom. I treće, Zalažemo se za održivo ribarstvo i to donosi ploda u mnogim dijelovima Europske unije. E, ribarstvo je u najboljem stanju posljednjih desetljeća. Broj stokova koje se održivo izlovljavaju se e, po više nego udvostručilo na 59 ove godine u odnosu na 27 kada smo počeli time baviti svega 5 ili 10 godina e, je to razdoblje. Dakle, imamo sektore održivog plavog gospodarstva koje se nalaze čvrsto na našem zemljovidu. Ona je, energija iz oceana doista dobiva dovoljno novca za testiranje. E, taj se sektor doista brzo kreće. Druge inovativne inicijative koriste plavu platformu za ulaganje koju ćemo lansirati kasnije ove godine. I u protekle dvije godine ulagali smo više od 500 milijuna eura u pomorska istraživanja. Na primjer, mikroplastika potencijalna prijetnja koju e, mikroplastika predstavlja ne samo za život u moru, već i za ljudsko zdravlje. Moj kolega Carlos će za par trenutaka više govoriti o tome. Nismo ograničili našu ambiciju na Europu jer oceani su e, naša globalna odgovornost. Tako da mi je drago najaviti da smo upravo objavili prvo izvješće o napretku o tome što je Europska unija učinila da se popravi međunarodno upravljanje oceanima. Tu se bilježe naša postignuća od usvajanja agende za bolje upravljanje oceanima iz studenog 2016. Radi se o agendi od 50 aktivnosti koja je osnažila međunarodnu suradnju i ojačala našu globalnu reputaciju kao vjerodostojnog partnera. To je agenda koja nas, Evropljane, čini glavnim pružateljima usluga i tehničkih mogućnosti za održive oceane i razvoj. Na primjer, odvojili smo otprilike 600 milijuna eura za održivo ribarstvo i akvakulturu, za zaštićena pomorska područja, za čišći pomorski transport i za poboljšanje morske sigurnosti i e, sigurnosti naših luka kako kod nas tako i u partnerskim državama. Imamo bolje sustave kontrole, suzbijamo nezakonito ribarstvo putem našeg jedinstvenog e, sustava e, žutih i crvenih kartica. Ključni igrači poput Kine i Kanade su nam važni. E, potpisali smo novi arktički sporazum o ribarstvu kako bismo regulirali komercijalno ribarstvo na otvorenom moru na središnjem arktičkom oceanu. Zalažemo se za održivo plavo gospodarstvo ne samo u Europskoj uniji, već i u svim pomorskim državama e, putem načela plavih ulaganja. To je velika inicijativa za održiva ulaganja u oceansko gospodarstvo. Poštovane kolegice i kolege, uoči europskih izbora uvjereni sam no ikada da našim građanima moramo reći što Europska unija čini za njih, za njihove zajednice, za njihove obitelji, njihovu budućnost. Ocean je veliko i dobro mjesto odakle možemo početi. I kao što predsjednik Juncker obično kaže, želimo veliko razmišljati o velikim stvarima. A što može biti veće od oceana? Idemo prenijeti ovu poruku, poruku kako Evropska unija radi na zdravlju oceana i na jačanju obalnih područja i kod kuće i vani za našu plavu planetu i za našu plavu budućnost. Hvala vam. Thank you very much, Kamini. Now, after we have our co-host as well as a speaker, I can give the... A sada ću dati riječ e, vijeću. Rekla sam da imamo tri institucije, kao što znate, u Evropskoj e, uniji, parlament, komisiju i vijeće. Vijeće ima e, rumunjsko predsjedanje. I sada Arana Petku, koja je ministrica voda i šuma u Rumunjskoj i većina vas će vjerojatno trebati slušalice jer će Arijana govoriti rumunjski. Izvoli Arijana, imaš riječ. It's good. Yes. Thank you, Jessie. Domnilor komisar, stimați deputați europeni, stimați delegați. Eh, dame i gospodo, Prije svega zahvaljujem Europskom parlamentu i komisiji što su organizirali ovu konferenciju na visokoj razini. To je vrlo važno u kontekstu nastojanja koje Evropska unija čini kako bi spasila mora i oceane i okoliš. I oceani i mora moraju osigurati održivi razvoj za aktivnosti koje o njima ovise. Rumunija vjeruje da su oceani osnovni dio globalnog ekološkog sustava. Oni predstavljaju novu granicu. Oni nam daju prostor, resurse, energiju i hranu koju čovječanstvo treba. Iz tog razloga oceani mora mogu doprinijeti iskorjenjivanju e, siromaštva tako što će se ljudi zapošljavati, a istovremeno oni su najvažniji regulator klime na globalnoj razini. Ako želimo bolju budućnost, moramo razumjeti koncept održivih mora. Dok to ne bude tako, naša je obveza i dužnost da zaustavimo degradaciju oceana, moramo učiniti zaštitu mora ključnim dijelom naše politike. Rumunjska vjeruje da zaštitne mjere u ovom smislu su jako važne za nas. Crno more nije samo područje e, prirodnih resursa, već je to vrlo važan ekološki sustav koji ima ograničene veze s planetarnim oceanima i stoga je pod većim pritiskom e, ljudi, jer 200 milijuna ljudi e, živi na njegovim obalama. Želimo se usredotočiti na smanjenju zagađenja i e, promoviranju održivog ribarstva, a sve u svrhu E, zaštite marin, e, morskih ekoloških sustava i kako bismo e, postigli održivi razvoj obale. No, more ne možemo zaštititi bez regionalnog pristupa koji će se temeljiti na suradnji u okviru konvencije Crnog mora protiv zagađenja Želimo da i Evropska unija postane stranom te konvencije. Željela bih podvući da otpad koji se baca u more je jedan od najvažnijih problema sa kojima se suočavamo kad govorimo o zaštiti naših mora. Plastika i mikroplastika su jedna od najvećih prijetnji moru. Plastika postoji zato što se otpadom vrlo loše upravlja. Moramo priznati da je to vrlo složen e, problem jer se radi o prekograničnom pitanju i zato što e, pomorske regije imaju različite osobine. Kako bismo riješili ovaj problem, moramo stoga koordinirati naša nastojanja na međunarodnoj i regionalnoj razini. Regionalna konvencija o morima ima vrlo važnu ulogu u koordinaciji strategija za mora i oceane. U konvenciji koju sam spomenula, konvenciji za Crno more, imamo strategiju koja se odnosi na borbu protiv zagađenja mora, a šest država koje su strane te konvencije čine sve što je u njihovoj moći da se bore protiv tog zagađenja. Smanjenje plastičnog otpada je vrlo važno za kružno gospodarstvo. Dakle, prikupljanje i certifikacija za one koji prikupljaju i sortiraju plastiku vrlo je važno za borbu protiv zagađenja mora i obale plastikom. Plastika i plastični otpad neće se više skladištiti i reciklirati, već će se spaljivati. Oprostite, reciklirati, a ne spaljivati. Moramo usredotočiti naša nastojanja na sprečavanju otpada i upravljanju otpadom na pravilan način. Mi podržavamo partnerstva koja se time bave, također se moramo pozabaviti i proizvodnjom i održivim e, korištenjem na međunarodnoj razini. Obzirom na veličinu ove pojave, a to je zagađenje plastikom, ovo pitanje će biti na dnevnom redu neformalnog sastanka u Bugorištu 20. i 21. svibnja. Na međunarodnoj i regionalnoj razini vrlo je važno planirati i upravljati različitim gospodarskim e, i aktivnostima koje se odvijaju na obali. I također se moramo odmaknuti moramo organizirati kampanje osviještenosti publike, moramo se baviti i učinkom klimatskih e, promjena koje će dovesti do rasta razine mora i povećati fenomene ekstremnih vremenskih pojava koje imaju veliki učinak na mora. Rumunjska ima plan za zaštitu i e, oživljavanje obale i Crnog mora. Pro, predložili smo mjere kako bismo spriječili eroziju obale i kako bismo zaštitili e, domove i imovinu na obali. Rumunjska je najveća država u Dunavskom slivu i doprinosi razvoju i ažiriranju planova upravljanja Dunavom, a svrha je toga da se poboljša kvaliteta e, voda kako u rijekama, tako na obali. E, o zagađenje nutrijentima također treba smanjiti. To je još jedno pitanje kojim se bavimo u zaštiti e, Dunavskog sliva, a to će se odnositi na Crno more. Rumunjska je također država koja će podržati regionalnu suradnju i doprinijeti nastojanjima koje Evropska unija čini kako bi poboljšala e, morski okoliš na temelju e, okvirne direktive e, strategije Evropske unije za pomorsko okoliš. Mi vjerujemo da treba poduzeti integrirani pristup tome e, jer je to ključ da bi se osigurala gospodarska i socijalna politika koja je održiva i koja će podržati e, ljude u njihovom prilagođavanju klimatskim promjenama. Ja čvrsto vjerujem da ova konferencija će dovesti do velikog napretka i da ćemo mi postići svoje ciljeve, a to je da imamo održivi život na oceanima i održivije korištenje pomorskih resursa. Hvala. Hvala Arijana, ja mislim da rumunjski plan zvuči obećavajuće. Ako napravite sve što ste na, najavili, to će biti jako dobro za Crno more i oceane. Naš sljedeći govornik je povjednik Mojdoš koji je odgovoran za istraživanje, znanost i inovacije. Kao što je e, već na 500 milijuna eura ide u projekte e, pomorskog istražavanja. Moram da, moram, moram reći da bi bilo više da, e, bolje da je više, ali u svakom slučaju izvolite imate riječ. Hvala predsjedateljice, dragi prijatelji, moj kolega Kormenu, moja bivša kolegice Marijana Manaki koja ovdje e, e, sjedi. Ja se sjećam gdje ste vi sjedili fizički, a ja sam gledao ljude u publici i gledam te mlade ljude koji tu sjede i mislim da vaša generacija, mlađa generacija je jako sretna vi ste generacija koja će doživjeti fantastične napretke u znanosti i tehnologiji. Vidjet ćete da će doći do izlječenja bolesti koje danas ne možemo liječiti. Zatim e, u kompjuterskoj znanosti će doći do velikih promjena, ali će vas pratiti i veliki izazovi, a jedan, a ovaj izazov o kojem danas govorimo je jedan od najvećih izazova koji leži pred vama. Ja sam razmišljao o tome kako da vam se obratim, što da vam kažem. Reći ću vam da nakon pet godina moje uloge povjerenika, pošto sam obilazio Europu i sastajao se sa svim mogućim važnim ljudima, i kada razmislim o tim, tih pet godina, ja nisam među tim ljudima, nisam jedan od vas. Jedna od osoba, jedna od e, osoba koja me je jako inspirirala je mlada osoba mladi čovjek koji se zove Bojan Slot. Bojan Slot je nizozemac. Kad mu je bilo 16 godina, zamislite, 16 godina je imao, otišao je na put na obale Sredozemnog mora i vidio je jako puno plastike u moru i rekao je sam sebi, ovo je užasno, moram nešto učiniti. I eto, to je razlika između vaše generacije i moje generacije. Vaša generacija čini stvari, ona djeluje. Vaša generacija shvaća da je vaša uloga kao generacije ne samo da se zaposlite, ne samo da završite fakultete, već da promijenite stvari. Priča o Bojanu je priča o vašoj generaciji. Dakle, o njemu je bilo 16 godina i on je rekao ja moram očistiti oceane. Ljudi su mu se obradili i rekli su mi postoji tehnologija za čišćenje oceana. A Bojan je rekao slušajte, ali imate tu tehnologiju, a i dalje imate plastiku u oceanima. Moramo naći nešto drugo. Moramo e, privući plastiku plastika treba doći nama, ne da je mi tražimo. I on je izmislio novu tehnologiju koja koristi morske struje da učini nešto što mnogi inženjeri eh, i eh, važni ljudi eh, o tome su razgovarali su gledali unutar okvira, a njegova ideja, Bojanova ideja je bila potpuno drugačija. Ako on uspije, naravno da su ljudi skeptični hoće li on uspjeti, je li tehnika dobra ili ne, ali dvije stvari koje je, su, je on napravio su vrlo važne. Prvo, ja mislim da je on od ovog problema napravio svoju misiju, a kad je to napravio svojom misijom, on je zapravo nagnao sve da o tome govore. I kada pogledate unatrag, prije 15 godina recimo, kad smo govorili o klimatskim promjenama, tek smo počeli e, e, uviđati da e, je to problem i kada danas pogledamo oceane i plastiku u oceanima, vjerojatno smo sada onakvi kakvi smo bili 15 i 20 godina kad smo govorili o klimatskim promjenama. 8 milijuna plastike svake godine se baca u oceane. Moji djedi baka oni su rođeni u vrijeme kada uopće nije bilo plastike. Dakle, od generacije ljudi koji danas žive, a ne sjećaju se da je postojala plastika. Mi smo sada oni koji stavljaju u oceane 8 milijuna tona plastike svake godine. Dakle, to je kao sa svima. Šećemo obalom, držimo se za ruke i bacamo svatko od nas pet vrećica u oca. Bojan Slat je taj koji je zaista nagnao ljude da se o, tome razmišljaju. To je vas instinktivna stvar vaša generacija. Jer znate, kad sam ja razgovarao sa svojom djecom, kad su ona bila ovdje, mi smo ovdje razgovarali kako možemo zaštititi e, podatke, e, kompjuterske podatke ljudi. Moj klinci o tom uopće ne Jednog dana su oni došli e, kući i rekli su mi na YouTube-u e, jedan govori da Evropska unija želi zaustaviti internet. Oni komuniciraju sa YouTube-om onako kako ja to ne radim. Dakle, Bojan je zapravo stavio problem u fokus tako što je komunicirao na drugačiji način. Jedna od stvari kojom se bavimo u mom području je da zapravo se pozabavimo i tim iskustvom Bojanovom i kažemo hajdemo napraviti isto na evropskoj razini pa smo stvorili tu ideju misija za Europu. I ja bih želio da jedna od tih misija bude o oceanima, ali to ne može biti nešto što ćemo samo reći to ćemo napraviti i stavit ćemo novce u to. Moramo napraviti nešto što će biti konkretno za ljude. Moramo govoriti o brojkama, moramo reći što ćemo napraviti kako bismo očistili oceane i to je vjerojatno drugačiji način komuniciranja kao što je moj kolega Carmen rekao. Mi moramo komunicirati s vama, s vašom generacijom, a za to nam treba vaša pomoć. Vi morate promijeniti naš način komuniciranja. I moja zadnja poruka je sljedeća. Obzirom da nam predstoje vrlo važno vremena, predstoje nam evropske izbori i tu se vidi da se svijet strašno promijenio. Kad sam ja pristupio ovoj instituciji 2014. svijet je bio različit. Sada imamo lažne vijesti, sada imamo ljudi koji kažu da stručnjaci nisu važni. Prije 2014. nije bilo tako, a sad je. Način na koji političari moraju vas uključiti ovisit će o vama. Vi morate reći političarima što vi želite za svoju generaciju i to vidim da, vidite, da radite svakog petka. Vi govorite ljudima, govorite političarima, ovo je važno. Vi govorite političarima da se ne radi samo o njima, da moraju napraviti nešto o, e, o oceanima, ali kad? Kad će se to učiniti? Kojom tehnologijom? Tko će to napraviti? Jer na kraju konca, moji prijatelji, mi ovisimo o oceanima više nego što to i mislimo. Svile Earlija, koju jako e, volim, kaž, kazala jednom da mi, ljudska bića, smo morska bića. Možda ne živimo u oceanu i u vodi, ali jednako ovisimo o moru kao da živimo u njemu. Eto, to je ono što bih vam poručio. Mi smo ovdje, računajte na nas, slušat ćemo vaša pitanja i e, učinit ćemo u nešto uz, u tom pogledu u sljedećem ciklusu kao što smo E, radili u prošlom e, ciklusu. Zahvalio bi Karmenu koji je na, od samog početka radio na tome i svi moji kolege, gospođa Mesner koja je ambasadorica ove teme. Mi smo jako puno učinili ali možda nismo dosta do, i dovoljno komunicirali. Dakle, puno vam hvala što ste došli i što ste nam posvetili svoje vrijeme. Hvala. Thank you very much, Hvala lijepa povjereniče. Zaista osjećamo strast koju osjećate za oceane. Možda je logično jer vi dolazite iz Portugala, vaš kolega iz Malde. A što se tiče rodne ravnoteže, vi ste spomenuli Bojana Slota. Ja ću spomenuti Marcelu Hanč. Ona je studentica arhitekture iz Ahena i ona je našla jedan drugi način na koji bi se možda moglo riješiti problema plastike. Ona je arhitektica i voli roniti i vidjela je kad je ronila puno plastike i odlučila je da treba to promijeniti. Stvorila je kao arhitekt izvjesnu platformu ili e, most i e, krenula je od toga da mikroplastika je lagana i da pluta ali e, zbog otpada e, može potonuti. I reka ne, zapravo ona bi trebala plutati i onda bi mogla tako plutajući kroz neke platforme biti e, izvađena iz mora. To još nije zaživjelo i testiralo se, ali kad bi bilo više takvih mladih ljudi poput Bojana Slota ili Mačere Hanč, to bi za oceane bilo dobro tu sudjeluju ne samo komisija parlamenta, već i građansko društvo. Ženevjev je jedna e, osoba koja predstavlja civilno društvo. I ja ću sada Ženevijev dati riječ. Hvala lijepa Gezine. Hvala Karmenu i vama što ste me pozvali da se danas obrati u ovom skupu. Dobar dan svima, gospođe, gospodo, ali i mladi naraštaj koji je ovdje tako dobro zastupljen. Zaista mi je velika čast da se mogu obratiti ovoj konferenciji. I govorimo ovdje u pravo vrijeme svega nekoliko dana nakon što je milijun i pol mladih ljudi izašlo na ulice po cijelom svijetu kako bi tražili da se nešto napravi u borbi protiv klimatskih promjena. I zaista došlo je vrijeme da nešto načinemo. Imamo već dovoljno sporazuma da radimo na njima desetljećima. Jer ocean je zapravo ključ sve klime i zdravlja ovog planeta. Izvor je mnogo to, mnogog života na planetu. Svaki drugi udisaj porijeklom je iz mora. Milijoni e, ljudi ovise o oceanima za svoj e, i za svoj svakodnevni rad. I jednostavno braniti Oceane ni i planet nije samo naš izbor. To je jednostavno potrebno radi preživljavanja. Oko Antarktika, e, ocean koji unutra teče je e, srce, žila kucavica koja šalje vrlo puno hranjivih tvari u mora diljem svijeta. Dakle, puno toga izvor ima u južnom polarnom oceanu. Ja sam od uvijek bila jako e, me privlačilo more. Ja sam provela djetinstvo uz more u Tunisu. I moje najranija sjećanja su kad sam uz more s mojom obitelji. Od onda sam jako puno ronila u različitim morima na svijetu. Zadivljena ljepotom oceana i jako zabrinuta zbog toga što e, se događa s oceanima. U mojoj domovini kornjače zbog plastike ugibaju, a isto tako kad sam vidjela koralne grebene gdje vrlo brzo nestaje, nestaje biološka raznolikost. Kada sam bila na čelu Europskog ureda WWF-a, odlučila sam se više posvetiti oceanima. Nedavno kada su me zatražili da se pridružim skupini na visokoj razini za zaštitu oceana i bez okljevanja sam prihvatila tu ponudu. Mi se zovemo Antarktika 2020. godine. To je raznolika grupa mnogih ljudi iz različitih zemalja na svijetu. Među njima je Silvija L koja se jako zalaže za zaštitu južnog poralnog oceana koji okružuje Antarktiku. Ima jako puno divnih životinja koji tamo žive. Na tisuće znanstvenika proučavaju floru i faunu tamo i jako je cijene. 1959. godine, usred hladnog rata, države su odlučili da Antarktika bude mjesto mira <clears throat> i to je bilo vrlo smijeno kako bi se pokazalo da Antarktik i hladne mora koja ga oplakuju bude središte za znanstvenike. Na Pariškom mirovnom forumu upravo su zato se prošle godine odlučili da projekt zaštite Antarktika bude jedan od deset projekata koji će ove godine podržati. 25 članova povjerenstva za zaštitu Antarktika upravo su to naumili. Treba zaštititi južni polarni ocean. Europska unija jedan je od članova tog eh, povjerenstva. I radi se na tome da se naprave zaštitna područja na moru velikih razmjera treba napraviti upravo ono što žele mladi ljudi. Europska unija predlaže dva zaštićena pomorska dijela. Jedan je istočni Antarktik od milijuna i 200 tisuća kvadratnih kilometara na kojem radi e, Francuska. A drugi e, dio tog projekta je Vadlovo more. Treba raditi znanstveno jer geopolitika narušava te divne vode. Moramo jednostavno nešto učiniti. Što čekamo da nešto učinimo? 2015. godine Barack Obama pokazao je da je zaštita južnog polarnog oceana teško ostvariva, ali da se može ostvariti. Barack Obama Razgovarao je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i pridobio Kinu da, da podrži zaštićena područja e, na Južnom polarnom oceanu. A nakon toga, sljedeće godine, postignut je konsenzus s Rusijom i određeno je najveće pomorsko zaštićeno područje na svijetu. Ove godine Radi se upravo na tome više kako bi se prioritet dao preživljavanju, opstanku našeg planteta. Carmenu Vela, Federica Mogherini i Donald Tusk angažirali su se da zaštite južni polarni ocean. Xi Jinping doći će u Europu u Monako, Pariz, a nakon toga će možda doći i ovamo u Brisel. Poruka koju vam šaljem, poruka Antarktika 2020. Poruka mladih ljudi koji su danas ovdje s nama je sljedeća. Učinimo nešto protiv klimatskih promjena i protiv e, problema i degradacije e, biološke raznolikosti. Kako bismo uspjeli to ostvariti, moramo zaštititi Južni polarni ocean. Hvala lijepa Ženevije. Mislim da ćemo svi mi pokušati kako god možemo zaštititi ocean oko Arktika. A sada, dragi prijatelji oceana, Daniela Fernandez je u programu, ali ona nije mogla doći zbog problema s vizom. Međutim, zamijenit će jedan e, drugi predstavnik mladih ljudi, to je Nela Van Hogen. Ona je predstavnica e, nizozemskog govorećeg vijeća mladih Belgije zajedno sa Daniel Vilman koja predstavlja frankofone e, mlade e, Belgije će nam se obratiti. Dame i gospodo, hvala što ste nam dali riječ. Mi ovdje zastupamo Belgijske vijeće mladih ali isto tako došli smo govoriti o temi koja je zaista izuzetno važna. Radi se o našoj okolišu, o našem domu i našoj budućnosti. Prošlog tjedna preko milijun nas, mladih ljudi, izašli smo na ulice i tražili od vas da se odlučno nešto napravi protiv klimatskih promjena. Jer ovdje se govori o našoj budućnosti zdravlje i blagostanje našeg planeta i čovečanstva ovisi o globalnom zatopljenju. Jer globalno zatopljenje je u posljednjih 150 godina zapravo bio ekvivalent jedne atomske bombe u sekundi. O, naše ponašanje i kako je utjecalo na pogoršanje. Iako ništa više ne budemo napravili da se situacija s klimom pogorša, Artiči će ocean i dalje imati 5 stupnjeva više nego li ranije. Do 2100. godine više od polovine naših mora imat će drugačiju boju od one koje imaju danas. Zamislite samo satelitsku sliku plavog planeta koju više nećete prepoznati, ali neće se promijeniti samo boja manje od jednog posta e, će e, biti mjesto za koraljne grebene koji su do sada predstavljali 25%, e, a do 90% koraljnih grebena nestaće u sljedećim desetljećima. Istovremeno, fosilna goriva i subvencije za ribarstvo itekako su značajne u državama članicama OECD-a. A mm, situacija e, se vidi isto tako jer e, građani se organiziraju sa inicijativama poput borbe protiv glifozata i slično. S obzirom na sve to, kako možete ostati neaktivni? Europa je poduzela mnoge inicijative, ali to nas neće spasiti od ove katastrofe u kojoj živimo. Plavo gospodarstvo je novi termin, ali on treba biti više nego sama oznaka. Mora e, osmisliti sve aktivnosti vezane za mora i mora se prestati sa svim onim što je štetno za okoliš. Želimo da se svi vi obvežete na to. Oceani novi su Eldorato, oni su izvor mnogo toga, hrane, goriva, razonode. Ali mi ovaj planet dijelimo s drugim živim bićima i mi smo međusobno ovisni i naš planet ovisi o tome. Zaštita ekosustava jedan je od najboljih načina da se bori protiv katastrofalnih utjecaja klimatskih promjena. I trebali bismo imati održive ekosustave, dobre za planet, za ljude i za gospodarstvo. Zato molimo da se ojačaju pravila Europske unije na području ribarstva te da se stvore zaštitna područja u moru, zaštićena područja u moru. but this and global ocean governance alone will not be enough. Međutim, sve ovo neće biti dovoljno. Neće biti dovoljno upravljati oceanima u svijetu, jer ovdje se radi o borbi za zdravlje, nejednakosti. I e, morate nešto poduzeti, sustav morate ponovno osmisliti uzimajući u obzir fizičku stvarnost na ovom planetu i na potrebe njegovih ljudi. Ne radi se ovdje samo o čišćenju oceana. Više se radi o tome da ih se prestaje puniti otpadom. Dijagnozu kako dobro poznajete, a svjesni ste i rješenja. Međutim, čini ste da ste odlučili da zapravo se zanemarite ta rješenja. Ipak želimo vas posjetiti zbog toga na neke mjere. Moramo govoriti o novcu. Zaista došlo je vrijeme da govorimo o poreznoj pravdi i oporezivanju vezanom za okoliš. Ne smijemo samo govoriti o tome, treba nešto i napraviti. Europska unija može, morala bi imati veće prihode putem neke vrste poreza na ugljik. Sljedeća Europska komisija mora prestati sa e, poreznim dumpingom. Takve inicijative naravno moraju se rokovoditi socijalnim aspektima. Europska unija i sve njezine države članice moraju na novi način sagledavati javne financije i e, moraju dakle izdvajati više za održivi razvoj, ulagati u ispravne stvari, ali ne želimo govoriti samo o tim aspektima, treba pojmiti trgovinu na drugačiji način. Moramo se udaljiti od toga da se bespoštedno akumulira blagodati i da se živi na vrlo viskoj nosni. Umjesto da se stalno govori o rastu brutodomaćeg proizvoda, više bi se trebalo usmjeriti na poboljšanje života ljudi. Dakle, treba uzeti u obzir okoliš. E, znamo da Evropska unija je do sada poduzimala male korake. Predlagalo se da se poveća proračun za 25% u Evropskoj uniji i e, da se izvoje sredstva e, vezana za mm, borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, to nije dovoljno. Trebalo bi također izvojiti sredstva za ekološku tranziciju. Već tjednima ljudi prosvjeduju na ulicama. Trebamo promijeniti sustav, a ne trebaju nam klimatske promjene. Dakle, tražimo od svih od vas također da se rukovodite kada donosite odluke i o time što je dobro za mlade naraštaje. Znanstveni dokazi, tehnička rješenja i kritična masa već su postignuti sljedeći korak koji treba poduzeti jest politička hrabrost. A sada je jako dobar trenutak za to jer e, je javno mnjenje e, i tekako za sve ovo. Naša poruka se čuje, a vi možete odlučiti kako će o vama govoriti povijest jednostavno pokušavamo ovo raditi kako bismo zaštitili planet, zaštitili našu generaciju i generacije koje dolaze. Budite i vi dio tih promjena. Hvala. Hvala lijepa Sebastian. Nele, mislim da su svi eh, pažljivo slušali, slušali vaše poruke, bilo je vrlo dirljivo. Teško je baviti se politikom, teško je obećavati u stvarnosti, ali pokušavamo. Eto, ovime smo došli do kraja službenog dijela otvaranja. Nakon što objasnim što će se dogoditi, idemo se zajedno fotografirati. Ali prije zajedničke fotografije najavljujem sljedeći panel. Predsjedat će Alan Kadek. E, njegov je, nažalost, let kasnija, e, pa gospodin Kadek neće biti ovdje, već će Gabriel Mato predsjedati sljedećim panelom. Molim paneliste da nakon zajedničke fotografije dođu za predsjedateljski stol i zamjene nas. A sada ćemo se zajednički fotografirati. Spustit ćemo se, vi ćete ustati i netko će nas slikati. Hvala vam.